Dear uh, Dragi kolege, vrijeme je da počnemo sa sastankom i krećemo odmah sa prvom točkom dnevnog reda. Ako nema prigovora, usvajamo dnevni red bez izmjena. Što se tiče priopćenja, imamo prijevod na 18 jezika. i sastanak se prenosi na internetu. Preporuke koordinatora. Mislim da ste ih e, dobili elektronskim putem i ako nemate prigovora smatramo ih usvojenima. I prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda. To je zapravo i glavna tema današnjeg sastanka. Drago nam je da možemo poželiti dobrodošlicu Loranu Fabiusu kako bismo razgovarali o konferenciji COP21 o klimatskim promjenama koja će se odvijati u Parizu u prosincu. Gospodin Fabius je ministar vanjskih poslova i međunarodnog razvoja Francuske. On je ujedno i predsjednik konferencije COP21 i imat će ključnu ulogu u vođenju ove važne konferencije. Zanima nas čuti mišljenje e, ministra, dakle uoči te konferencije i to posebice nakon zaključaka usvojenih e, protekli tjedan radne skupine u okviru e, platforme Durban. Zanima nas čuti što očekujete od konferencije te predložene doprinose strana, takozvane doprinose koje države namjeravaju dati, te što se može postići kad je riječ o financiranju ovog područja. Parlament će poslati izaslanstvo od 15 članova na tu e, konferenciju u ime izaslanstva parlamenta. Znamo koliko je važno da Europska unija bude ujedinjena i govori jednim glasom za vrijeme konferencije. Učinit ćemo sve možemo kako bismo utjecali na pregovore, pozitivno utjecali na pregovore. Danas su s nama i članovi Odbora za vanjske poslove, a prije nego što počnem dat ću riječ e, predsjedniku odbora AFET da on da svoj uvod. Hvala vam. Gospodine ministre, hvala vam puno što ste došli. A zahvalio bih i odboru Envi što se bavi ovom temom. Mi smo dali svoje mišljenje o samitu u Parizu još u, za prosinac. Trenutačna situacija sa eh, valom izbjeglica te problemi u Africi. Mm, sve to je povezano i sa klimatskim promjenama. sve su to teme koje su postale teme eh, od geopolitičke važnosti to nisu više samo klimatske teme. Stoga smatram da ih moramo ozbiljnije uzeti u obzir. I ako želimo unaprijediti e, živote ljudi drugdje, moramo se baviti klimatskim promjenama. Mi iz odbora za vanjske poslove potičemo, pozivamo odbor za zaštitu okoliša da e, inzistira na ovome u Parizu. Već sam razgovarao o tome s ministrom i uvjeren sam da će nakon ove konferencije veza između mira i klimatskih promjena biti još snažnija. U Europskoj uniji moramo promijeniti način razmišljanja i razvijati strateške politike. Stoga zahvaljujem ministru i uh, odboru za okoliš što ste organizirali e, ovaj sastanak. Thank you very much. Hvala. A sada dajem riječ gospodinu Fabiusu. Izvolite. Najljepša hvala gospodine predsjedniče. Hvala vam na ovoj dobrodošlici i na pozivu. Pozivam E, pozdravljam sve ovdje prisutne i htio bih se zahvaliti e, oba vaša odbora, odbora za zaštitu okoliša i odbora za vanjske poslove kako bih vam govorio o sastanku COP21 u Parizu kojeg će mi biti čast predsjedavati za nešto više od mjesec dana. E, pozdravljam ovdje i izvjestitelja Žila Parnjoa, njegovo izvješće vrlo korisno. Ne želim sada ulaziti u previše opći uvod. Mislim da je bolje da vam kažem kako je moje viđenje e, svega ovoga, svih tih tema. Govorit ću vrlo konkretno i nemojte se ljutiti ako vam ne govorim o općenitom uvodu jer mislim da ako sam došao ovdje da je puno bolje da vam govorim o nekim konkretnim stvarima. E, prošli tjedan organizirao se e, posljednji e, sastanak pripremne skupine ADP s jednim malim tekstom koji je zapravo odbijen koji je prvenstveno postojao a nakon toga umjesto toga se usvoje jedan drugi tekst koji je dulji 50 strani još uvijek je mnogo opcija otvoreno. Međutim, ne smijemo biti, e, imati ka, viziju katastrofe. E, sjećate se kako je izgledalo u Kopenhagenu. E, Dakle, ova situacija sada, 50 stranica je bolje nego li što je bila situacija s Kopenhagenom. Međutim, preostaje još mnogo otvorenih pitanja, iako smo po nekim, eh, na nekim temama napredovali. Prema tome, nastavit ćemo raditi na tome. Krajem sljedećeg tjedna eh, okupit ću u Parizu E, sastanak na kojem će biti 80 ministara. To je nešto što se zove pred COP21. Mi ćemo ovdje na, pokušati napredovati, nećemo se zamijeniti za pregovarače jer svatko ima svoju ulogu, međutim e, sastaćemo se kako bi smo razgovarali o svim tim pitanjima i mislim da što je sastanak bliži, e, to ima više prilike da napredujemo. U međuvremenu će se održati i sastanak u Turskoj sredinom studenog, a isto tako i sastanak sastanak na Malti neposredno prije održavanja sastanka na vrhu COP21. E, ići ćemo e, kolega i ja e, u Kinu ovaj vikend i mislim da ćemo na tom sastanku omogućiti da kažemo e, nešto više o koje, tome koje stajalište ima Francuska, a koje Kina. I dakle tu dolazimo negdje do kraja studenog kada će se održati COP21. Pokušali smo učiniti nešto inovativno, pozvali smo šefove država i vlada na sastanak prvog dana. U Kopenhagenu su šefovi država i vlada stigli posljednji dan, a znate da se ništa ne može riješiti u zadnji čas. Zato smo se mi odlučili da ih pozovemo na prvi e, dan e, sastanka kako bismo time dali politički zamah e, cijelom tom sastanku. Za sada smo dobili već 80 pozitivnih odgovora što je jako dobro. I svi bitni dionici iz Europske unije bit će na tom sastanku. Od dakle 1. prosinca e, pregovarači e, iz pregovaračke skupine će e, nastaviti s radom. Krajem prvog tjedna predat će nam tekst i u tom času će stvar biti, lopta biti na terenu ministara, ako mi dopustite taj izraz. Ja ću, da, eh, ja sam danas ovdje kao predstavnik OPA 21, a ne kao predstavnik Francuske i kako sam ja shvatio svoju ulogu, tako da moram saslušati mm, stavove svih strana i zatim pokušati e, da se što više toga na, što više toga pristane da se što više toga i ostvari ali isto tako da posredujem prilikom kompromisa jer e, svi trebaju biti e, što više za, uz to a zato sam ja kao ministar vanjskih poslova dobio zadatak da predsjedavam tim sastankom a sada što očekujemo kako bi konferencija u Parizu bila uspješna? Evo kako ja na to gledam. Prvo jest da treba postići sporazum. E, da on bude pravno obvezujući e, da se zaista klimatsko zatopljenje do 2100. godine ograniči na dva stupnja, dakle da ne pređe dva stupnja, čak da ne pređe po stupanj. Dakle, bitno je da na to pristanu svi. S tog stajališta želim ovdje čestitati, iako mnogi misle da neki da angažman koji je dan nije dovoljan, dakle želim ovdje ipak čestitati Europskoj uniji, jer kada vidim na što se obavezuju e, pojedine strane, tu vidimo da je Europa među onima koja e, preuzima na sebe najveće obveze. Moramo e, uzeti u obzir ono što se dogovorilo E, posljednjih tjedana u vezi izdvajanja doprinosa e, takozvani na engleskom INDC. E, do sada zemlje koje su ih predložile su one su odgovorne za 90% emisije. Ne želim ovdje napraviti neku vrstu top liste, ali to je ipak e, dobro reći. Međutim, nije to toliko bitno. Ono što je bitno je da po prvi puta postupamo na taj način. I činjenica je da 155 e, zemalja, na kraju će mislim biti 180 zemalja koje će tako postupiti. Dakle, da sve te zemlje postavili pitanje pa kako ćemo politike voditi u sljedećim godinama po pitanju energetike i prometa, to će nužno dati neke pozitivne rezultate. Kada, dakle, zbrojimo zbrojimo sve što, na što se oni obvezuju, a za dva, tri dana će e, se to objaviti, objavit će to tajništvo i nakon što to tajništvo objavi ja ću dati moje komentare Moram reći da je ipak već bilo nekih procjena i na osnovu kojih možda možemo ipak nešto reći, a da prilikom toga ne napravimo veliku grešku prilikom predviđanja. Dakle, kažemo, ako se ništa ne dogodi, e, globalno zatopljenje povećat će se do 5 do 6 stupnjeva. Naš je cilj, e, recimo, 2%, 1,5%. Tajništvo misli da idemo sada prema obvezama 2,7, što je puno više nego rizik ako se ništa ne napravi, međutim nismo još došli na dva stupnja, prema tome moramo još više e, uložiti napora da se to ostvari. Na koji način trebamo uložiti taj dodatni napor? I tu postoji jedna stvar koja je apsolutno ključna, a to je, e, e, to je odredba koja bi bila vezana za reviziju. Ono na čemu ja moram raditi, zašto se ja moram boriti, jest da u Parizu ostvarimo mehanizam za reviziju do koje će dolaziti svakih pet godina i tu da vidimo, ja se tako izražavam, to je nešto općenito, a ne stručno, dakle da vidimo gdje smo došli i trebamo li nešto napraviti e, i što možemo napraviti kako bismo stvarili ciljeve. Ako u tome uspijemo, onda će e, Pariški konferencija biti zaista prekretnica. Dakle, da e, se e, sadašnja situacija kako predviđamo će biti oko 3%, da se to smanji na 2% i da se do toga drže. Jer e, mislim da će to stvarno biti od odsudnog značaja. Drugi zaključak jest da sporazum do kojeg dođe mora biti pravno obvezujući. Neću sada ulaziti u definiciju pravno obvezujućeg. Ono što je bitno je da treba pronaći elemente kako bi javno mnjenje i same države budu sigurne da se ovdje ne radi samo o jednoj e, raspravi koja će biti e, vrlo općenite naravi. Važno je dakle da se sporazum a predoći u e, nešto što ima pravnu utemeljenost i to je ta obvezatnost je također jedan od bitnih E, uloga te konferencije. I što je sa tim pravno obvezujućim? Da, je li to pravno obvezujuće samo za bogate zemlje ili za zemlje koje se ne smatraju bogatima? Bilo bi naravno dobro da se to odnosi na sve. Iako ta dva stupnja obvezujuća nisu uvijek ista. Treće, financijski i tehnološki aspekti. U razgovorima s afričkim čelnicima oni kažu, ma vi imate apsolutno pravo, ali mi nismo odgovorni za emisije stakleničkih plinova i mi smo prve žrtve stakleničkih plinova. Prema tome dajte nam sredstva i tehnologije e, da bismo mogli to provesti. Na sastanku u Limi prije nekoliko tjedana napredovali smo i prema studiji OECD-a e, koje neki osporavaju. Došli smo na 70 milijardi, ali utrt je put i na 100 milijardi budu li svi uložiti velike napore i to za prilagodbu, a ne samo za ublažavanje. Dakle, prilagodba je tu ključna. Ako na tra tri aspekta polučimo uspjeh, onda će Pariška konferencija biti više nego li uspjeh. Govorio sam 11 minuta i 24 sekunde, što je minuta i 24 sekunde previše, pa ću sada stati. Hvala vam na vašem izlaganju, a sada počinjemo sa prvim krugom pitanja. Počet ćemo s koordinatorima Prvi ima riječ Peter Lize iz Pučana. Imaš dvije minute. Hvala vam. Giovanni. Drago mi je da se danas sastaju ova dva odbora zajedno i već je mm, Elmar Brok to komentirao i rekao je da su klimatske promjene e, se tiču vanjske politike, sigurnosne politike, Pentagon se time bavi time, a zatim imamo i klimatsku e, diplomaciju. To je također e, jedan dio napora u okviru vanjske politike. Mi također želimo pomoći ili doprinijeti mm, u svemu što se odnosi na klimatske promjene. Ministre, E, dobro ste rekli da obaveze zemalja koja su potpisale konvenciju zapravo nisu dovoljne kako bi se ostvarili ciljevi. Pogotovo ne ovaj od dva stupnja. Znam da je još jako puno posla, ali istovremeno smatram da je ovo povijesna prilika. Imamo 154 zemlje koje su već dale svoje e, obaveze, mm, sve je to internacionalno dokumentirano i smatram da je to jako važno zato što će to osnažiti proces i znači da ćemo u Parizu e, ipak moći ostvariti nekakav uspjeh. Ja se stvarno nadam da e, nas da nećemo naići na prepreke i imate moju punu podršku. Ja bih skrenuo vašu pažnju na jednu temu. To su zrakoplovstvo i e, pomorstvo. Mi smo definirali e, vrlo ambiciozne ciljeve u Europskoj uniji kad je reč o ETS-u, dakle ne 40% nego 43%, a neke zemlje će se stvarno morati potruditi ako to žele ostvariti. Kada je riječ o IKU, e, tu se govori o nuli i ponavljam to, nula i to će biti moguće samo uz pomoć međunarodnih kredita, a kad je riječ o pomorstvu nemamo čak ni to. Stoga smatram da konferencija u Parizu, Parizu mora definirati jasan mandat za zrakoplovstvo i pomorstvo kako se ne bi dogodilo da su neke industrije preopterećene, a druge smo jednostavno zaboravili. Hvala vam sada Žil Parnjo u ime socijalista. Euh, Gospodo, um predsjednici odbora, gospodine ministre, hvala vam puno što ste došli na sastanak naših parlamentarnih odbora. U borbi protiv klimatskih promjena Europski parlament radi sve kako bi pridonio uspjehu sastanka e, na vrhu u Parizu i e, uspostavljanja novog međunarodnog sporazuma. Mi zaista želimo pridonijeti uspjehu Pariške konferencije i e, to je cilj iz izvješća gdje sam ja imao čast biti izvjestitelj. Kao što ste Tito ljubazno malo prije spomenuli, želim eh, vam, eh, vama da eh, pridonesete uspjehu potpisivanja tog sporazuma. I sada ima još nekoliko tjedana do početka same konferencije. Međutim, politički zalet koji ste dali prije nekoliko dana zaista je bio od odsudne važnosti zbog klime neizvjesnosti. U tekstu u kojem ste govorili ima puno interesantnih e, opcija kako bi e, sastanak na vrhu uspio. U našem izvješću govorimo o nekoliko aspekata koji su sada u žiži rasprava vezane za COP21. Prvo zeleni fond, kako uspjeti izdvajati 100 e, milijardi e, godišnje od 2020. godine i kako dakle evropske države mogu financirati taj fond. Drugo, inovativno financiranje jer sam zeleni fond nije dovoljan kako bi se omogućila tranzicija na gospodarstva s niskim emisijama ugljika trećego da prestanemo dakle subvencionirati fosilna goriva. Mislim da je važno da se na to prisjetimo i četvrto moramo zajedno raditi kako bismo se borili protiv klimatskih promjena. U e, izvješću naglašavamo važnost toga da se ta rješenja programiraju. Evo u e, vrlo kratko poruka koju vam želim prenijeti. E, bit dakle e, zastupljeni kao Europski parlament u našem izaslanstvu koje će predvoditi gospodin Lavija. Hvala vam sada Julie Gerling u ime konzervativaca. Hvala vam i dobrodošli gospodine Fabius. Mene ja imam jedno pitanje mm, za vas kao mm, predsjedatelja te konferencije, te mm, kako ćete dati javne objave. Kad je riječ o razvijenim zemljama, to je recimo cijela Europa, mislim da se u tim zemljama javlja određeno nestrpljenje kad je riječ o globalnom sporazumu. Zato što sve više vidimo, a pogotovo recimo u Ujedinjenoj kraljevini, E, zatvaraju se čeličane zato što se čelik proizvodi drugdje. A kad govorimo o slobodnoj trgovini, malo je to teško, a javnost gubi e, strpljenje zato što se troše ogromne svote novca, govorimo evo o 100 milijardi, a, ali nitko ne govori o tome kako će se očuvati radna mjesta. I nekako se mm, predstavlja, stvari se predstavljaju kao da će sve to profunkcionirati i da će se riješiti problem klimatskih promjena, a vjerojatno neće. Zato što e, se drugdje ne poduzimaju jednako ambiciozne aktivnosti. Mm, ova konferencija je gotovo posljednja šansa za e, neke. To je posljednja šansa da se ispune obveze. I umjesto da se rade pogreške koje se inače rade na takvim mm, događajima i umjesto da se stalno ponavlja mi moramo voditi u borbi e, klimatskih promjena, mislim da morate pronaći novi način za mm, predstavljanje te poruke i zanima me kako to planirate učiniti. Hvala vam, a sada u ime liberala gospodin Gerbrandi. Hvala vam. Hvala i vama gospodine Fabius na vašem uvodnom izlaganju. Htio bih se koncentrirati na jedan od vaših prioriteta, to je e, financiranje klimatskih promjena i čestitam Francuskoj na vodstvu koje je pokazala u ovoj priči i time što je dala milijarde za ostvarenje ovog cilja. No zanima me što će se dogoditi sa financiranjem e, borbe protiv klimatskih promjena nakon 2020. I to je zapravo pitanje koje se odnosi na cijelu Europsku uniju još uvijek Europska unija dala, nije dala nikakve konkretne eh, obveze, a znamo da brojne zemlje koje će sudjelovati na kopu 21 da su to definirale kao jedan kriterij. Um, složit će se s ambicioznim tekstom samo ako budemo imali ambiciozne ciljeve. Uh, uskoro će se održati i uh, sastanak vijeća ECOFIN i to će također uh, utjecati na konferenciju u Parizu. Mi smo iz parlamenta zatražili da se ostave po strani određen dio ETS-a kako bismo osigurali dovoljno sredstava za borbu protiv klimatskih promjena iz Europske unije. Možda možete reći nekoliko riječi o nadolazećem sastanku vijeća ECOFIN, to što vi planirate učiniti kako biste vidjeli kako će biti ambicije nakon 2020. Hvala vam. Sada u ime Ujedinjene ljevice gospodin Omari. Gospodine ministre, hvala vam što ste došli na naš sastanak. Htio bih dati općenitu primjedbu, a nakon toga vam postaviti vrlo precizno pitanje. Ako gledamo kombinirane učinke od povećanja broja stanovnika na našem planetu, način na kako izgleda naše gospodarstvo i utjecaj načina života E, prema e, američkim, e, odnosno europskim standardima, to je vrlo jasno koliko je velik zadatak koji vi imate kako biste uspjeli ograničiti globalno zadopljenje na manje od 2%. Ali faktor vremena je tu vrlo važan jer već je skoro prekasno, a konferencija nakon konferencije jedne za drugom zapravo pokazuju koliko je teško ostvariti te ciljeve. Moje pitanje odnosi se na otoke. Ako pogledamo kartu svijeta od Velike Australije do najmanjih otočića e, ima e, E, ogroman broj otoka na svijetu. Vidimo da je to e, jako, to je tako i vidimo koliko utječu mali otoci kao Kiribati koji država na e, svjetsku ekonomiju. I od 300 milijuna 300 tisuća otoka, vidimo kako se to odnosi na male e, države, otočne države koje su u razvoju. A i u e, europskim evropskim državama postoje mali otoci, mali evropski otoci koji su zapravo prekomorski teritoriji. E, mi imamo osjećaj da su oni i izvan uobičajenih mreža otočke zajednica, a s druge strane Europska unija na njih zaboravlja kada se radi o smanjenju globalnih zatopljenja. Što vi namiravate učiniti kako bi taj otoci bili manje ranjivi? Hvala vam sada gospodin Jadon u ime zelenih. Hvala vam gospodine ministre da ste došli na ovaj sastanak, to je važno. Jer e, uspije li ta konferencija, bit će to uspjeh šefova država e, i e, dakle vaš, a ako propadne, bit će to neuspjeh ujednjenih naroda. Međutim, važno je da dođete jer važno je da Evropska unija igra ulogu čelnika u pregovorima. Dakle, hvala. Slažem se s kolegom Herbrandijem po pitanjem financiranja. 14. studenog se nadamo da će na sastanku ECOFINA doći do e, dogovora oko e, poreza na financijske transakcije, barem e, o osnovnim načelima, iako znamo da se neće moći dogovoriti oko svih pojedinosti. Mislite li da će Europa biti u mogućnosti i za, G20 i za COP21, da će Europa moći najaviti nešto o pitanju financiranjima, nešto e, što će biti preciznije i e, da li će se to moći naglasiti već na kopu 21, dakle nešto o porezu o financijskim transakcijama. Hoće i to dakle najaviti Europska unija, odnosno 11 zemalja Europske unije. A e, nadalje obveze koje se izdvajaju i preuzimaju. Važno je da one budu vjerodostojne, to je zaista od ključnog značaja. Što vi mislite kako bi se taj kredibilitet mogao ostvariti putem sustava nadzora i izvješćivanja? E, vidimo da direktive Euro 5, Euro 6 e, o emisijama e, dušičnih oksida koje su odlučene, dakle što je s tim direktivama i usprkos toga čini se da će se onečišćavanje podvostručivati u sljedećih nekoliko godina što ide na uštrb te vjerodostojnosti. Hvala vam, sada u ime FTD-a gospodin Elmer. Hvala vam. Hvala vama ministre. Iznenadila me vaša tvrdnja da ćemo ograničiti globalno zagrinjavanje na 2,73 stupnja. Ove prognoze o tome kako će rasti ili padati temperature nisu nikad sigurne i ideja da ćete vi prognozirati porast temperature tako precizno, pa složit ćete se sa mnom da je to potpuno apsurdno. Približavamo se Pariškoj konferenciji i tražimo globalni sporazum. I mi uvijek mislimo da ćemo postići globalni sporazum i svaki puta ne uspijemo. Svaki puta Europska unija pokazuje vodstvo, inzistira, ali nitko nas ne prati. Rezultat toga što mi radimo u Europi jest da na kraju štetimo našem gospodarstvu. Tjeramo naše tvrtke iz Europe, gospođa Gerling je e, spomenula problem čeličana, ali mm, sa, s aluminijom, sa staklom, e, Mm, petrokemija, sve je to u istoj situaciji. Industrija jedna za drugom odlaze iz Europske unije, odlaze u države gdje su okolišni standardi daleko niži, poput na primjer Kine, i rezultat e, bi mogao biti da će e, emisija na globalnoj razini porasti, zato što mi tjeramo naše industrije u e, treće zemlje, dakle koje imaju lošije standarde. Stoga imamo politiku, klimatsku politiku i energetsku politiku koja stvara ogromnu štetu u europskom gospodarstvu, a s druge strane najvjerojatnije doprinosi porastu e, emisija na globalnoj razini. Dokle će potrajati ovo ludilo? Thank you very much. Hvala vam. U ime kluba ENF, e, gospođa Hvala. Gospodine ministre, hvala da ste došli na današnji sastanak i omogućili vam da raspravljamo o ovoj vrlo ozbiljnoj temi koju je teško riješiti. Mislim da se nismo pozabavili dvijema glavnim poteškoćama, primjerice politikom koja će se voditi u okviru Zelenog fonda. Još jednom bit će to e, djelatnosti koje će se napraviti e, u jeku svega toga. Mi zapravo imamo cilje ali zapravo ćemo mi ovdje samo pokušavati se nositi sa zagađivanjem, a ne promijeniti sustav koji uništava naš planet. Što ćemo napraviti vezano za promet? Kako smanjiti ovisnost o ugljikovodicima, naročito kad oni dolaze iz vrlo udaljenih zemalja gdje se proizvodi na neekološki način? To su temeljna pitanja se ipak njima ne bavi i da će to biti problematična strana tog sporazuma. Druga stvar koja je problematična jesu brzo rasteće ekonomije. Te države sada brzo rastu i moramo ih postaći da se odluče za održiv i e, dugotrajan i čist razvoj. Azijske zemlje jako puno onečišćuju i to više nego europske zemlje. Međutim, budući da su te zemlje u razvoju skeptične kada se radi o pitanjima klime, jedine zemlje koje će moći dati dodatni napor su one koje već puno rade na borbi protiv klimatskih promjena kao što je to Evropska unija. I što će se dogoditi, to će ići na uštrb konkurentnosti našeg gospodarstva. A Europska komisija nije čak niti priznala da je rezultat ovakve situacije i djelomično rezultat stagnacije i e, propasti naših industrija. A vi ovdje predstavljate Francusku i nadam se da Francuska neće previše energije utrošiti ni za što. Hvala vam. Sada ćemo dati riječ ministru Fabiusu da odgovori na prvu rundu pitanja. Izvolite. Hvala. Puno hvala. Hvala svima koji su mi postavila, postavili pitanja, hvala i onima koji pitanja nisu postavili. Pokušat ću vam odgovoriti u deset minuta, ali eh, molim vas nemojte e, mi zamjeriti, ne budem li svakom od vas odgovorio onoliko precizno koliko biste vi to željeli. Zapisao sam nekoliko tema koje zapravo govorite e, mnogi od vas. Evo, e, gospodin Herbrandi, dijelim vaše mišljenje. Ovo je konferencija koja govori o okolišu, ali ne samo o okolišu to je tema koju moramo puno e, širiti e, među svima. Većina građana u svijetu, većina stanovnika svijeta svjesna je da je došlo do klimatskih promjena. Treba im e, ukazati na to što bi se dogodilo ako se ništa ne poduzme. Jer to poduzeti nešto na što košta, ali treba pokazati da ne poduzeti ništa također košta. I onda treba pokazati koja rješenja imamo i koja su nam na dohvat ruke. Jer ako napravimo jedan samo dramatičan opis situacije i ne ponudimo rješenja, nitko neće stati uz nas. Sama konferencija, pripremna konferencija pokazala je da se ne radi samo o, konferenciji o klimatskim promjenama u užem smislu, već da su posljedice svega toga one koje zadiru u mnogo područja. hoće li doći do gladi, e, hoće li se moći živjeti na nekim teritorijima, a to je pitanje načina života, pitanje migracija, Eto vidimo e, već kakve probleme predstavlja migracija stotina tisuća ljudi, ali ako dodate na tu brojku nekoliko nula, možete zamisliti kakva će to biti e, situacija. za svega toga zapravo se krije pitanje rata i mira i dakle pitanje sigurnosti. Prema tome e, moramo pristupiti tome sveobuhvatno ja sam prekratko govorio e, s obzirom na vrijeme e, koje mi je bilo dodijeljeno. Nisam govorio o e, dionicima koji će biti ključni na tom sastanku. A to su oni koji su nevladini dionici. E, moj prethodnik iz Perua i ja odlučili smo da e, ćemo posvetiti jako puno pozornosti akterima koji su iz nevladinih redova. Jer tko je taj koji e, proizvode emisije stakleničkih plinova. To nije vlada. Vlada donosi e, politička rješenja, zakone i propise. Ali e, ako e, neka poduzeće se odluči postupiti na ovaj ili onaj način po pitanju emisije ugljika i tako dalje, sve će to utjecati na način razvoja. Nadalje, postavljeno je nekoliko pitanja o financijama i unaprijed se ispričavam ako odgovorim prekratko. Cilj iz Kopenhagena koji je preuzet u Kankunu je 100 milijardi dolara godišnje, to ide iz zemalja sjevera za zemlje juga. Do sada, i to je zapravo <laughs> sasvim krivo, nije bilo sustava mjerenja dokle smo došli. Znali smo da moramo napraviti više, ali nismo znali na kojem smo stupnju. I e, dakle u Limi prije nekoliko dana je objavljen e, rezultat studije. Dakle 2014. godine e, zemlje sjevera dali su zemljama juga 62 milijarde. Od 2014. do 2020. treba ići, doći do 100 milijardi eura u Limi e, e, su mnogi rekli da će uložiti dodatne napore. Ne svi do ali neki to jesu rekli. Prije same Pariške konferencije moramo pokazati da će 2020. E, godine se ostvariti 100 milijardi eura. Što se tiče zelenog fonda, to nije cjelokupna svota tih 100 milijardi, jer 100 milijardi su i e, bilateralni i e, multilateralna sredstva i to privatna i javna. A osim toga postoji zeleni fond tko će donijeti najviše odluka da se izvoji više novca. Dakle, e, moramo paziti, to će predstavljati samo jedan dio tih sredstava. E, na e, sastanku Ekofina, to će biti važan moment, inače mislim da će pravi datum 10. studeno. Dakle, postavit će se pitanje poreza na financijske transakcije i bit će jako dobro bude li se nešto tu napravilo konkretno. Netko je spomenuo 1. siječnja 2017. godine. Francuska će veliki dio tog poreza izdvojiti za borbu protiv klimatskih promjena. Mislim da neće biti moguće da se donese odluka da sve države postupe na isti način. Međutim, već bi bilo jako dobro da se što više približimo takvim izvorima financiranja. S druge strane, neki su govorili da e, trebamo prekinuti sa subvencijama za fosilna gorina. To ispada 500 milijardi e, dolara godišnje, a mi tražimo 100 milijardi dolara potrazi smo za tome. Dakle, moramo zatražiti da se prestane sa subvencijama za fosilna goriva. A isto tako, e, sve više se treba postaviti pitanja cijene ili cijena ugljika. A vrlo jednostavno, ako želimo energente gdje e, će biti e, manje ugljika, moramo s jedne strane odustati od tih energenata i s druge strane da oni koji ne, energenti koji ne sadržavaju ugljik budu sve jeftini. Jedno i drugo je potrebno. I, još jedno pitanje o koje se vrti oko 2020. godine, a što se više bližimo E, samom e, sastanku na vrhu u Parizu morat ćemo dakle rješavati i ta pitanja. Mnogi među vama postavili su pitanje na različite načine što mi evropljani e, možemo učiniti kako zapravo ovo što mi radimo ne bi bilo negativno za nas u odnosu na druge zemlje. Dakle, jednostavno treba li, li napore uložiti samo jedni ili to trebaju učiniti svi. Pa to je jedno od najtežih pitanja. Međutim, u pripremnim radovima za konferenciju sve više osjećam da se e, e, iako bogate zemlje moraju napraviti više jer imaju i povijesnu odgovornost, da sve zemlje moraju uložiti neki napor. E, naravno, ne možemo tražiti isto od malije i ocijenjenih američkih država, ali to je pitanje koje ne može nitko drugi rješavati umjesto vas. E, e, netko među vama tko je pitao o konkurentnosti ima pravo, da, djelovati košta manje nego ne djelovati, ali to ne treba značiti da se mi žrtvujemo za opće dobro. Pitanje otoka, da, treba se baviti otocima općenite, e, i predviđeno je mnogo toga vezano za otoke kako bi se radilo na ublažavanje situacije i na prilagodbi. Francuska je e, pretpostavlja sada uspostavu e, sistema e, će se formulacija koristiti? Hoće li se govoriti mora, može i tako dalje? Dakle, e, postoji sada prelazimo na drugu rundu pitanja. Molio bih sve kolege, primili smo 27 zahtjeva, jedna minuta po izlaganju. François Grostet. Merci, beaucoup, monsieur le président. Hvala vam. Hvala vam. Gospodine ministre, prije svega hvala vam eh, što ste danas eh, nazočni na ovom sastanku kako bismo razmijenili mišljenje o ovom važnom eh, sastanku. Mislim da će vaše političko iskustvo biti jako korisno kako bismo došli do dobrog rezultata na ovoj konferenciji. To neće biti konačni rezultat, međutim on će nam služiti u budućoj borbi protiv klimatskih promjena. Vi ćete trebati utvrditi koje su to nove tehnologije koje valja podržati. To su one koje, tro, koje imaju nisku emisiju ugljika. Moramo olakšati također investicije u takve trendove. Potom tu su studiji o prednostima i manama pojedinih vrsta energenata, digitalna evolucija, to će nam se pomoći da promijenimo načine rada. Gospodine ministre, možete li malo produbiti stvari? prije svega mislim na um, uplitanje ovdje privatno, uključivanje privatnog sektora te prijenos nove tehnologije manje razvijenim zemljama. Hvala vam sljedeći govornik. Hvala vam prije svega. Hvala vam što ste promijenili strukturu konferencije, zato što ste stavili na početak rada dolazak šefova vlada. Tako ćemo moći doista od prvog dana ući u meritum stvari. Društvo se mijenja, industrija se mijenja. Pri pet godina smo se susreli i tada su me fascinirale vaše ideje. Mislim da je vaš pristup općenito dobar. Međutim, potrebno je utvrditi svjetska pravila. Kolegica je spominjala i cijenu ugljika na svjetskoj razini 2000 sedme smo se dogovorili da ćemo imati tu kontrolu emisija sa Kinom i mislim da je važno povezati ove dvije stvari. Mislite li da je to moguće? Ako da, na koji način? Hvala. Sljedeći govornik. Ja sam ovdje. Dvije stvari. Ujedinjeno kraljevstvo i odnosno njezina industrija čelika je na rubu, suočavamo se s velikim izazovima, naša industrija se premješta ruše se cijene, to ujedno znači niži standard izvjestitelj parlamenta. O ETS-u je, e, je razmišlja o tome kako djelovati u vezi s ovim na svjetskoj razini, ukoliko uopće to možemo učiniti Dakle, trebali bismo dogovoriti e, zajedničke standarde, tada bi naša industrija mogla imati budućnost. Zato vas molim kao predsjednika COPA 21 što se može učiniti kako bi se povezala kako bi sustav ETS-a na svjetskoj razini i kako bismo mogli zaštititi ovu industriju. Hvala vam, zastupnik Farija. E, e, hvala vam. Gospodine ministre, prije svega dobro jutro i hvala vam što ste došli. Vi ste domaćin Kopa 21. Imamo na crt e, zaključaka, znamo da on postoji za ovaj sastanak. I u njemu se ne spominju pomorski sektor i sektor zračne industrije. Kako, koji će biti ishod takvog plana? Vi govorite o doprinosima zemalja, to je jako važno i drago mi je što ste to već postignuli, ali kako, koji će biti ishod ovoga, kako doći do, do dobrog sporazuma ukoliko eh, se organizacije iz zračnog i pomorskog sektora uopće ne spomenju u dokumentu. Hvala vam, zastupnica Minor. Dank u voorzitter. Hvala vam, predsjedavajući. Hvala vam što ste s nama, gospodine ministre. Imam jedno jednostavno pitanje za vas. Prije dva tjedna Europski parlament je eh, većinom eh, izglasao jedan Amandman koji kojim je tražio transparentnost u lobiranju aktivnosti oko kopa 21. Osim toga, parlament eh, vam želi dati svoju potporu i izuzetno je važno da glavnu riječ na toj konferenciji ne vode velike multinacionalne tvrtka treba dati e, veću težinu riječima nevladinih organizacija i građana, oni imaju manje novca, ali imaju e, jednak interes. Jeste li vi spremni e, podupriti interes svih ovih ljudi? I hoće li ove lobističke aktivnosti biti transparentne? Hvala vam, Bas Eichaut. Hvala. Hvala vam ministre što ste nas danas posjetili. Mene zanima nešto o vjerodostojnosti Europske unije. Spomenuli ste financiranje nekoliko puta, neću se zato toga doticati. Mislim na obvezujući period od pet godina. Vidjeli smo da tijekom pregovora da se zemlje zalažu. Zato je vi isto velite kako je ključno da se ne fiksiramo na dugoročne ciljeve. Međutim, Znamo da Europa ima veliki problem zato što ima ciljeve samo do 2030. Nemamo ništa za 2025. Dakle, imamo problem. Imam za vas savjet. Kako dakle doći do ciljeva za 2025. To je iz, upućeno kolegi Helmeru iz Ukipa koji uvijek kaže da želi napustiti Europsku uniju zbog njenih politika klime. Ova tema je i dalje relevantna. Pročitajte uh, izvješće IEA. Mi smo već postigli značajne e, ciljeve kada je riječ o smanjivanju emisija. I ono, trke koje sada zatvaraju, to nema veze sa klimatskim promjenama. Govorimo o cilju 40%, za nas bi to mogao biti cilj za 2025. To bi nam pomoglo i u Parizu i ovdje bio bi dobar signal za e, vjerodostojnost Europske unije. Molim vas da prihvatite taj moj savjet. Thank you very much. And now, Miss Kappel. Hvala vam, zastupnica Kapel. Danke, Herr Hvala vam, e, poštovani gospodine ministre. Danas ste ustvrdili da su potrebne tri preduvjeta za, ti preduvjeta za ovaj sporazum. mora biti ambiciozan, mora obuhvatiti tehnička pitanja i mora biti pravno obvezujuć. Je li doista ambiciozan? 124 zemalja je uključeno. Mislim da je to daleko ambicioznije u odnosu na Kyoto. Govori se o povećanju od temperature za dva stupnja, oko toga se možemo složiti, pa potom pravno obvezujući karakter. Situacija je tu nešto drugačija, imamo velik broj zemalja koje se ne slažu s ovim, recimo Kina, i tu će, tjedna ćete posjetiti Kinu, morat ćete govoriti upravo o toj pravnoj obavezi. Međutim, nema obvezujući dogovor također sa zemljama u razvoju. Treća točka, financijska pitanja, 100 milijardi dolara koje se trebaju izdvojiti do 2020. To je dobar pristup, ali možete nam reći koliko je novca na raspolaganju. Stvarno se govori o potrebi financijskog okvira, a Austrija je u proračunu već izdvojila ova sredstva. Kolege, imamo 27 zahtjeva za riječ. Molim vas da se držite dodijeljenog vremena. E, Karl-Heinz Florenc, izvolite. Hvala vam, e, gospodine ministre, doista sam impresioniran. Ja sam imao čast sudjelovati na jednom kopu Vaša država je zasigurno najvažnija država na ovom sastanku vi možete jamčiti uspjeh. Ukoliko nastavimo na ovaj način i da ne pretjeramo, sigurno će drugi slijediti najbolji primjer, to je recimo bio slučaj s Meksikom. Potom smo imali situaciju sa Sjevernom Europom i to nije išlo tako dobro, međutim Možete li se potruditi da se vaši kolege, drugi ministri kontaktiraju, da ostanu kod kuće pesimisti? Surađujte s nama, mi smo oni koji će vam pomoći. Thank you. Thank you. Hvala vam. Gospodin Gramatikakis, izvolite. Hvala vam. Ja sam jako zadovoljan s onim što sam čuo od ministra, a to je doista rijedak e, slučaj ovdje u parlamentu. On je bio jednostavan, bio je kratak, bio je koncizan i govorio o suštinskim pitanjima. Gospodine e, ja, ministre, ja sam profesor fizike i mislim, i govorit ću na jednak način kao i vi. Dakle, cilj 2,7 stupnjeva to je optimističan cilj, međutim bojim se da to nije dovoljno zato što imamo nove podatke, vi možda za njih e, znate, a tu su i različiti klimatski fenomeni, oni oslikavaju sliku planeta koji je na e, rubu ponora. Bilo bi dobro postići dva ili tri stupnja Celzijusa uz određene uvjete. Međutim, postoji tu jedna ideja koju slušamo već duže vrijeme, ali nisam čuo odgovor na nju rješenje za klimatske promjene na globalnoj razini mogao bi biti e, javno investiranje. Javno investiranje je doista nisko u ovom sektoru u svim zemljama. I to bi mogli biti investicije koje bi se ticale borbe protiv klimatskih promjena, a u zemlji, zemlji koja ima financijskih problema, to bi trebalo biti i uzeto u obzir kada se kalkulira deficit. To je politički nešto kompliciranije, ali vi ste zasigurno sposobni to postići. Imamo tehniku kojom platimo klimatske promjene i možemo vidjeti gdje se nalaze onečišćenje u kojim eh, zemljama Također imamo satelitsku opremu koja se koristi u svrhe špioniranja. Hvala vam. E, e, zastupnica Višnjevska, izvolite. Hvala vam. Gospodine ministre. Znamo koje su obaveze stranke već preuzele, to je upućeno tajništvu a teško je usporediti podatke, govori se o različitim vremenskim okvirima, različitim vrstama kalkulacija i neki svjetski igrači izbjegavaju bilo kakvu vrstu obaveze kada je riječ o emisijama. I zato imamo dojam da je ovaj kaos namjerno uzrokovan kako bi se spriječilo donošenje zajedničkih zaključaka. Vi ste rekli da će ovo biti uspješno ukoliko se potpišu sporazum, ali možda... bismo trebali govoriti o nekim drugim pitanjima. Bueno, creo que todos estamos de acuerdo. Dobro, mislim da e, se svi e, slažemo. Hvala vam gospodine. Sastanak na vrhu u Parizu će pokazati koliko je borba protiv klimatskih promjena bitna. No, nakon svih ovih izjava o emisijama iz zemalja poput Kine ili SAD-a koji su najveći zagađivači na svijetu. Nakon što um, čujemo od njih da oni nisu spremni pregovarati o najvišim razina emisijama, pa uopće ne znamo čemu ćemo onda s njima razgovarati. Doista smatrate da ćemo uspjeti smanjiti porast temperature na ispod 2 stupnja kada zemlje poput Kine i SAD-a nisu spremne učiniti apsolutno ništa. Hvala vam. Thank you very much, Mr. Hvala vam, gospodin Jabor. Hvala vam. Ja bih vam htio zahvaliti ministre što ste danas s nama. Imamo za vas tek jedno pitanje. Govorili ste o stajalištu parlamenta, o stajalištu odbora ENVI koji je također usvojio nedavno prijedlog rezolucije koji se tiče klimatskih propisa rezultati koje smo do sada postignuli i isključili bi se iz e, pregovora o TTIP-u i iz e, tamošnjeg SDS e, sustava. Moramo biti oprezni kako ne bismo ugrozili sve što smo do sad postigli u borbi protiv klimatskih promjena, kako ne bismo to žrtvovali ovim financijskim, ovim financijskim igrama. Europski parlament ima stav o tome. Zanima me imali zemlje domaćin i vi kao njen predstavnik, jeste li spremni prihvatiti ovo stajalište? Hvala vam, zastupnik eh, Belet. Eh, eh, Hvala lijepa, gospodine predsjedniče, gospodine ministre. Vrlo ću kratko govoriti, imam isto zapravo pitanje e, kao što su ga postavili gospodin Grote i gospodin Duncan o sustavu trgovanja emisijama te sustavu. Jer jedan od mogućnosti borbe protiv e, klimatskih promjena bi bilo da se taj sustav veže sa sličnim sustavima koji postoje u svijetu. Što vi o tome mislite? Jer e, gospođa Gerling je rekao da je to nešto je bilo potrebno na našoj industriji, kemijskoj industriji, industriji čelika koji se moraju nositi sa nelojalnom konkurencijom. Dakle, kakve su Pariz, perspektive da se e, razgovara o mogućnosti te sustava na svjetskoj razini? Hvala vam, gospodin Hvala vam. Hvala i vama, ministre. Imam dva pitanja. Europski građani znaju koliko su e, važna fosilna goriva u klimatskim promjenama. No ne znaju e, koliki je doprinos e, poljoprivrede klimatskim promjenama, negativni doprinos. Smatrate li da bi i sektor poljoprivrede trebao nešto učiniti i mm, da poljoprivreda zapravo i nije nikakav poseban slučaj? Drugo pitanje. Svi mi znamo koliko košta uh, činjenica da Europski parlament ima dva sjedišta i koliko to šteti zapravo uh, okolišu. I hoćete li podržati uh, inicijativu Europskog parlamenta za uspostavu samo jednog sjedišta za Europski parlament? Hvala vama sada gospođa Rivasi. Hvala. Zaista mi je drago što ste došli na ovaj sastanak, gospodine ministre. Brine me skupina koja se naziva skupinom G77 u kojoj je više od 134 zemlje, među njima je Kina i, Južnoafrička republika. E, vi ste su predsjedatelji e, skupine e, AKP Afrika, Karibi i Pacifik, vidim da su te zemlje zapravo vrlo skeptične. E, novci koji su izdvojeni za financiranje, oni su rekli, ali što, to je novac koji nam nije omogućio da se prilagodimo klimatskim promjenama. Vi ste veliki diplomata i zato je moje pitanje e, kakav e, znak možemo dati kako bismo mogli privoljeti te zemlje da uđu u tu jednu globalnu način razmišljanja mišljenja. Hvala vam sada gospođa Ajuso. Hvala vam. Hvala vama ministri što ste došli danas na ovaj sastanak. 126 od 155 zemalja su poslale svoje doprinose o smanjenju emisija. Osim problem, osim Kine i SAD-a, svaka od tih zemalja je to učinila u jednom drugačijem formatu i temeljili su se u svojim doprinosima na različitim politikama. Zar ne mislite da bismo to trebali malo uskladiti, zato što bojim se da rezultati neće biti dobri? I već kad govorim o usklađivanju, mehanizam praćenja i verifikacije te izvještavanja o emisijama je jako bitan. Europska unija smatra da je taj mehanizam itekako potreban, da su potrebni međunarodni stručnjaci koji će to kontrolirati, no najveći broj zemalja smatra da se to upliče u njihovu suverenost. kako mislite da bi se to trebalo riješiti, jer to je problem koji treba riješiti? Hvala vam, sada gospodin Selimović. Hvala vam. Hvala vam ministre što ste došli. Imam jedno pitanje e, za vas. Zanima me vaše stajalište o e, energetskoj uniji i to iz e, dvije perspektive. Prvo, energetska unija bi trebala biti instrument koji će nam pomoći da ublažimo klimatske promjene i da ostvarimo ciljeve klimatske konferencije u Parizu. A druga perspektiva je da je energetska unija instrument koji će nam pomoći E, sa zemljama poput Rusije koje nastoje, um, koje se nastoje upetljati u našu vanjsku politiku. Hvala vam, a sad gospodin Schaffhauser. Gospodine ministre, ja sam vodio odjel za e, energetiku i tada mi je Claude Grison govorio nećeš ništa uspjeti postići ne bude li postojala politika cijena fosilnih goriva. Znate da je ta cijena jako pala jer e, e, e, Katar, a Saudijska Arabija, moramo nešto učiniti da oni promijene politiku cijena. Ja ne smatram da su to prijateljske zemlje, ali to, jer znate moje mišljenje. Drugim riječima, potrebno je da fosilna goriva koštaju puno, dakle imaju visoku cijenu. I, isto tako govori se o zapravo jednom patvorenom višku. Vrlo je važno e, uložiti dugoročno kako bi se utjecali na cijenu. Isto tako kako bi se mogao uspostaviti stabilizacija e, kako bi se uspostavio fond za ulaganje u nove energije. I još jedna vezano za financiranje, quantitative leasing. Tisuću milijardi bi bili potrebni u Europi da se financira energetska tranzicija. E, vidimo kako se nešto to radi u Kini. Zašto ne bismo iskoristili te novce za kvantitativni leasing? Hvala vam sada gospođo Šujica. Hvala gospodine ministre. Imam dva kratka pitanja. Obzirom da sam bila autorica mišljenja u, ime odbora za vanjske poslove oko ovog pitanja, dakle na koji način mislite e, učiniti da e, pregovori u ime Europske unije o TTIP-u se uzmu u obzir prigodom donošenja zaključaka oko konferencije o klimatskim promjenama u parizu i drugo vrlo kratko pitanje odnosi se na klimatsku diplomaciju vi ste o tome nešto govorili pozvat ćete sve ministre rekli ste. ten studenog međutim na koji način mislite unaprijediti rad klimatske diplomacije kako bi se eh, ove zemlje koje su najsnažnije pogođene utjecajem klimatskih promjena mogle bolje uključiti? hvala vam lijepo. Hvala vam, sada gospodin Kelly. Hvala vam. Ja sam izvjestitelj za odpor odbor ITRE i htio sam vas pitati o obvezujućem sporazumu, je li to doista potrebno i kako će se provoditi. I nakon pet godina Ako se zemlje budu ispunjavale svoje obveze prema ciljevima za 2030. No, što će se dogoditi ako ne budu ispunjavale svoje obveze, posebice kad je riječ o e, premještanju ugljika koje su spomenuli protekli govornici. A što se tiče e, poljoprivrede, ona je postala u poljoprivredi su primijenjene mjere za zaštitu okoliša, to je istina. No, ako ne budemo riješili problem premještanja e, ugljika, bojim se da će to stvoriti e, više štete okolišu. Te na, na kraju e, pridružujem se pitanju gospodina Liza o pomorstvu i zrakoplovstvu. Hvala vam. I sada gospodin Peterle, posljednji govornik. Je vous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 gospodine ministre. Uvjeren sam da ćemo postići dobre rezultate budemo li naše ambiciozne ciljeve sagledali u jednom širekskom kontekstu. Mislim da e, klimatske ciljeve moramo gledati u svjetlu e, onoga koji imaju naši partneri. Indija je primjerice važan partner koja će značajno rasti e, u sljedećih 20 godina. I što će biti sa CO2 dva emisijama ako se održi kineski e, model. Što je s europskim e, investicijama u Indiji? Morali bismo sudjelovati u e tome da indijsko gospodarstvo postane više ekološki usmjereno i to je ostvarivo. Što ćete vi, gospodine ministre, napraviti e, na tom planu? Želim ovdje govoriti o Pariškoj konferenciji i nakon konferencije. I na kraju gospodin Turme. Gospodine ministre, čujem da ste vi e, izvrstan duo sa sadašnjom predsjediteljicom e, vijeća za okoliš, e, što je jako dobro. Mene zanimaju obnovljivi izvori energije, međutim postoji slabo poznat problem. Zašto se u Njemačkoj više koristi sunčana energija u e, Njemačkoj nego li u Grčkoj. A u Grčkoj ima puno više, e, puno više sunca nego u Njemačkoj. A isto vrijedi i za Egipat i za sve afričke zemlje. E, to je zapravo način investicija. U Parizu morate naći mehanizam, postaviti mehanizam smanjivanja rizika e, gdje će za obnovljive energije e, trebali e, trebali omogućavati da imaju pristupačnije investicije. Naime, u Grčkoj se plaća 20% kamata, a 4% u Njemačkoj. I još e, jedna stvar koju trebate vidjeti e, e, vezano za plin, plinovod u kojima sudjeluje Gaz de France, naročito onim u Ukrajini i svim problemima koji su zato vezani. Hvala. Sada gospodin Fabius može odgovoriti na ova pitanja. Hvala lijepa. Teško vam je odgovoriti u 10 minuta, međutim toliko imam vremena na raspolaganju. po dakle odgovoriti na pitanja koje su trajala 27 minuta u 10 minuta. Molim vas nemojte mi zamiriti, budem li vas razočarao u nekim odgovorima. E, počet ću od sljedećeg jer sam zaboravio to reći u prethodnom krugu odgovora. Pitanje je postavljeno o pomorskom i zračnom sektoru. E, ono što vam je e, sigurno knjiga koju redovito čitate, a to je e, ono što je usvojeno u Bonu prošli tjedan, e, članak 3. stavak 19. Da, e, imate pravo, to trebamo uključiti u naša razmišljanja jer je to važno. E, mnogi e, među vama govorili su o cijeni ugljika i e, pitali ste o Kini i situaciji generalizacije 2017. godine. Puno se toga radi na pitanju cijene ugljika. E, ja osobno mislim e, da je e, važno to napraviti. Nadam se da, neću, da vas neću šokirati. Sve odluke o javnom financiranju do koje smo donijeli i koje su nužne su svojim razmjerima puno manje od e, promjena koji možemo unijeti u e, mehanizme na tržištu i to e, budemo li zaista uveli cjenovnik za ugljik. Vi ste sada upravo govorili o sunčevoj energiji i e, kako je ona različita u različitim zemljama. Ako tu nešto uspijemo napraviti, onda ćemo moći utjecati na nešto e, što će biti važno za cijeli sustav i vezano za nedostatak e, razvoja. Ja sam jutros na mobitelu pročitao obavijest o sastanku koji se e, održao u Indiji u e, Indiji živi gotovo e, milijardu i pol ljudi. Ja sam sa e, predsjednikom vlade Modijem govorio o puno stvari. On e, se zaista založe za tehnologije i nekada je bio guverner Guđarata i tu je napravio jako puno stvari. On mi je rekao ja želim se boriti protiv klimatskih promjena, ali moram izvući iz siromaštva pola milijardi ljudi. A sada e, energetski izvor e, kod, kod nas je ugljen. Pomozite mi da nešto napravimo da izađemo iz e, energenta e, koji, dakle iz industrije koja se zasniva na ugljenu i da se prebacimo na obnovljive izvore energije. pitanje mi je bilo postavljeno u Kini. E, početkom sljedećeg tjedna objavit ćemo zajedničku deklaraciju e, na kojoj upravo radimo mi i dakle i Kinezi i tamo ćemo se osvrnuti na odluku što je donijela Kina o e, cijeni e, i tržištu ugljika. Naravno, mi u Parizu nećemo moći reći da će cijena ugljika u cijelom svijetu biti od toliko. Međutim, doće do određene konvergencije koja će ići u pravom smjeru. E, čuo sam za izraz e, um, koridora e, za cijene ugljika. To je interesantan prijedlog kao što postoje isto tako za e, sustav e, e, u monetarnom sustavu nešto tako. Mislim dakle da je to zanimljiv prijedlog. U Bariškoj konferenciji nećemo moći odlučiti da će ugljik u Guatemala koštati toliko i toliko. Međutim, načinit ćemo puno inicijativa kojim ćemo se približiti određivanju cijena ugljika. Postavilo mi je nadalje pitanje o provjeri izdvajanja na koje su se zemlje obvezale ispravno ste sasvim uočili da su prijedlozi dakle ti doprinosi koji su predloženi vrlo heterogeni. U Limi je rečeno da će se objaviti takve e, doprinosi, ali ono što je inovativno jest da po prvi puta kada se tako nešto radi e, su e, ti doprinosi nužno vrlo heterogeni ali nismo mogli zahtijevati nešto više i detaljnije od države jer one to nisu prihvaćale. Dakle, sporazum koji su svi prihvatili je bio taj eh, gdje smo rekli da je važno da svi uđu u takav postupak, a nakon toga da to sve uskladimo. Ako pomno pogledamo ta izdvajanja, neka su, eh, dakle, neki su doprinosi eh, u apsolutnim obećanjima, a drugi ono što su e, rekli siromašne zemlje su e, pod određenim uvjetima. Oni su rekli ovo ćemo svakako učiniti, a napravit ćemo i više i toliko ako nam se da za to odgovarajuća tehnologija. To će dakle biti teško izračunati, međutim drugačije se nije moglo ići. Postavili sam pitanje vezano transparentnost i Europski parlament E, žao mi je, ali još nisam e, to proučio što ste vi donijeli, ali e, činjenica je da na sastanku u Bonu se razgovaralo o prijedlozima Japana i to vezano za nevladine organizacije. O nekim stvarima moramo pregovarati vrlo transparentno, a o drugim stvarima moramo pregovarati jer su pregovarači na licu mjesta. To je zaista teška odluka koju treba donijeti i konzultirao sam se s kolegama. Moramo dakle biti vrlo otvoreni prema pregovaračima, a ne prema lobistima, hoću reći. I moramo dobiti neki rezultat. Vi imate sasvim e, sigurno iskustva s tim, ako je sve otvoreno, bit će 20 e, sudionika konferencije i jako puno predstavnika medija. E, ne možemo to baš tako napraviti. To je teško pitanje. Ne možemo naravno e, pasti pod vlast lobija, ali evo, to je pitanje koje, o te transparentnosti koja se postavlja uopćenito u modernim demokracijama. Pitanje gospođe Rivazi. E, skupina G77 koja ima 134 zemlje članice usprkos imenu je e, skupina zemalja koja je vrlo podozriva e, kada se radi o bogatim zemljama. Mi moramo pokazati da smo otvoreni, pošteni i e, da e, nemamo tu e, neki tajni plan. Pogledamo li popis bogatih zemalja i zemalja koje nisu bogate od prije 25 godina, nije situacija ista. Neke bogate zemlje sada su manje bogate, a neke države koje su prije 25 godina bile siromašne, sada to više nisu. što se tiče tih prilagodbi, postoje u izvješću OECD-a nešto što je vrlo jasno ima puno toga što se radi za ublažavanje, a manje za prilagodbu. OECD kaže da je to iznosi 16%, dakle od e, sve ukupnih sredstava koji su izdvojena, samo 16% je e, izdvojeno u svrhu prilagodbe i mnogi kažu da situacija jest da trebamo ublažiti sadašnju situaciju ali moramo se prilagoditi jer inače nas za 25 godina neće više biti dakle važno je da se i prije 2020. godine neke stvari moraju napraviti iako će taj sporazum zaživjeti tek 2020. godine ne možemo pet godina sjediti skršenih ruku da što se tiče e, sustava Kruz dakle to je rano uzbunjivanje za e, slučaj elementarnih nepogoda. E, to je sustav koji su predložili Njemci i sada se on proučava. I to u, postoji plan da u Africi se mnogo toga napravi na posto svjetskog stanovništva živi e, u Africi, a postoje tehnologije kojima se može izmijeniti e, život ljudi razloga isključivo biciklom bez obzira iz koje zemlje dolaze. Za kraj oprostite još jednom, ako sam vam prekratko odgovarao, u protivnom bih bio previše dugačak. I e, za kraj netko među vama je rekao da ima povjerenja u Francusku da se nađe rješenje. Da, Francuska je ipak tek zemlja domaćin, ali e, to je velika odgovornost koja leži na našim plećima. Ne ipak e, miješati e, pred zemlju domaćina i predsjedanje. E, mi smo tamo da bi u e, rukavicama e, pokušali e, nagovoriti sve da surađuju. Prošle godine sastanak je bio u Limi i cijelu smo godinu e, dobro surađivali s kolegama iz Lime koji su jako dobro lani odradili svoj posao. Mislim da je jako dobar znak da zemlja juga i zemlja sjevera surađuju. To je znak E, povjerenja e, siromašnim zemljama juga koje bi inače e, bile nepovjerljive. Što se podrške tiče, hvala. Uz vašu podršku pokušat ćemo učiniti najviše moguće da uspijemo. I zaista računam na vas za podršku jer Europa je vrlo važna. Ali iako postoje razlike u mišljenjima u Europi, Europa je ipak jedan od kontinenata koje ipak ima e, određeni leadership i e, zato će vaši stavovi biti izuzetno važni. Ne zato da bismo bilo što nametnuli jer to s pravne strane nije moguće, međutim zato da pokažemo kako E, Europa zaista želi da dođe do one promjene koja će omogućiti da se na našem planetu i dalje može živjeti. Puno hvala. Hvala vam. Hvala vam što ste došli i ovime zaključujemo ovaj sastanak. Sljedeći sastanak će se održati 9. i 10. studenog. Hvala vam.